rasprava koja je um, najavljen jučer u 5 sati, stoga se smatra da je ispravka usvojena. I treće, vezano uz pravilo 105 stavak 6, predsjednik konferencije predsjednika odbora informirao me da nije bilo prigovora vezano s pre, preporuku odbora Ekona da nema pregovora na delegirani akt ako u roku 24 sata nema eh, prigovora barem 40 zastupnika smatrat će se da se preporuka usvaja. Inače će se smatrati, staviti na glasovanje, e, preporuka je stavljena na web stranicu plenarne e, sjednice. Sljedeća tema je